iskaznice. Radili smo na konvergenciji, sigurnijoj Europi, Europi kao globalnom protagonistu i Europi zajedničkih e, vrijednosti. Što se tiče stuba konvergencija, predsjedništvo je napravilo velike napore da pomakne e, pregovore o budućem financijskom okviru od 2021. do 2027. To smo učinili i politički i u individualnim sektorima toga okvira. Također smo radili na pregovorima o brojnim e, zakonodavnim dosjetnjima koji imaju za cilj konsolidaciju bank bankovne i unije i unije kapitalnih tržišta kako bismo osigurali dugoročnu budućnost jedinstvenog tržišta. Osim toga u područjima kao što je jedinstveno tržište u svim njegovim e, dimenzijama mi smo napredovali i postavili markere, odnosno putokaze koji će i Finskoj i Hrvatskoj pomoći E, izazovi digitalnog doba, umjetne inteligencije također e, su nešto čime smo se bavili u zaključcima Europske unije nakon rasprava posvećenih tom, e, toj temi. Mi smo također konsolidirali do neke mjere digitalno tržište s autorskim pravima za jedinstveno digitalno tržište. U svim svojim aktivnostima smo uspjeli usredotočiti naš rad na konsolidiranje socijalne dimenzije Unije, a to je također jedan od prioriteta kad se radi o uspostavljanju, tijela za europsko tržište rada. Što se tiče energetske unije, direktiva za plin E, imala amandmane koji su usvojeni i to nam je dalo vrlo transparentan okvir za povezivanje e, prirodnog e, plina sa trećim zemljama. Također smo olakšali razmišljanje o zajedničkoj viziji na duge staze u cilju postizanja klimatske neutralnosti i usvojili smo prve uredbe o emisijama teretnih vozila. Europa koja će biti sigurnija, to je drugi stup, također je bila dio naših aktivnosti, a cilj je bio poboljšanje sigurnosti u Europskoj uniji kako bi se udovoljilo očekivanjima naših građana. Konsolidirali smo mandat Europske granične agencije i e, obalne straže i Usvojili smo zakonodavstvo o interoperabilnosti. To šalje jasan signal da e, sustav EU informacije informacija i obavještajnih službi moraju biti komplementarni. To je odličan primjer kako možemo nastaviti suradnju između država članica kako bismo konsolidirali unutarnju sigurnost i funkcionalnost šengenske zone. I da kako Rumunjska i dalje želi potpuno sudjelovati u tom području. Što se tiče migracija, pokrenuli smo pregovore o reformi politika Europske unije o azilu i migracijama. Postoje razlike u tom području, ali još uvijek smo uspjeli napredovati u ovim pregovorima o direktivi o povratku i uspjeli smo uspostaviti privremene aranžmane. Također smo završili pregovore o operacijama europskih, europske mreže e, dužnosnika za Venu. Što se tiše poreza, usvojili smo e, okvir za kazne kako bismo se borili protiv napada iz e, kiber prostora kaznit će se ljudi koji su u to uključili ako to prijeti Uniji ili državama članicama. Rumunjska će i dalje djelovati u tome području i bit će domaćinom specializirane europske agencije u tom području. Što se tiče vanjske dimenzije naših aktivnosti koja se odražava u stubu koji nazivamo Europa kao globalni protagonist, mi smo konsolidirali profil aktivne i efikasne unije koja je vrlo uključena u svoje susjedstvo i vjerodostojna. A to smo napravili tako što smo poštovali svoje međunarodne obveze. Napredovali smo u određenim područjima kao što su Zapadni e, Balkan, Istočno partnerstvo i regija Crno more. Proširenje je geostrateško ulaganje u gospodarski prosperitet, sigurnost i dobrostanje Europske unije. Na Zapadnom Balkanu, iako je okruženje kompleksno, uspjeli smo napredovati i to povijesno napredovati u posljednjih godinu dana i imamo otvorene strateške mogućnosti putem partnerstva u regiji, pritom mislim na Albaniju i Sjevernu Makedoniju. Relevantnost naših ciljeva je vrlo važna u Europi zajedničkih vrijednosti. Lažne vijesti su realnost koja se ne može poreći i poslali smo e, izvješće o tome kako se protiv toga boriti. Još jedan cilj našeg predsjedanja, jedan veliki cilj je bila borba protiv antisemitizma i ksenofobije i govora mržnje te svih oblika netolerantnosti. Nadamo se da će ti napori nastaviti biti održavani od naših partnera u tri Mi vjerujemo da je jednakopravnost, e, rodna jednakopravnost također vrlo važna, a to se održava u arhitekturi naših novih europskih e, institucija kao što su parlament i komisija. Radili smo na konsolidiranju europskog projekta i u tih šest mjeseci našeg mandata smo pokazali da proeuropska e, E, odluka mora biti počivati na djelovanju. Ja osobno sam se mm, pobrinula da predsjedanje teče glatko. Motivirana sam za to jer sam vrlo vezana uz ideal Europskog e, projekta. Ja sam dio te generacije koja je radila na europskoj integraciji jer smo znali što to znači za Rumunsku. Ja vjerujem da e, prepoznavanje značaja Evropske unije je nešto što treba stalno njegovati a da to moraju, e, moramo postići konkretnim rezultatima. Naš projekt da se promovira Europa ne bi se trebao temeljiti na koncentričnim krugovima ili različitim brzinama. Rumunjska će i dalje raditi na zajedničkim ciljevima konsolidiranja europskog projekta i kompletiranju integracije i ja e, Pritom mislim na članstvo naše zemlje u e, Schengenu. Mi, mi već tu nastupamo kao de facto članovi i nastavit ćemo pragmatički raditi kako bismo radili na e, promoviranju Sibiju deklaracije i dalje smo vezani uz demokratske vrijednosti i e, vladavini prava u demokraciji. No, ne bi trebalo biti razlika među državama članicama jer će ti jazovi stvoriti različite standarde za europske građane. Dok smo bili predsjedatelj Europskom unijom, potvrdili smo da smo punopravni član i pokazali legitimnost svojih aspiracija da e, zatvorimo e, mehanizme e, suradnje. Ja i dalje vjerujem da je budućnost svih nas unutar snažnije i kohezivnije Europe, a i nigdje drugdje. Ja ću i dalje nastaviti raditi eh, u ka postizanju tog cilja samouvjereno i vjerujem da je europsko predsjedanje Vijećem Europske unije eh, napravilo jednu, jedan dobar temelj za E, promicanje Europske agende u sljedećem predsjedanju i ja sljedećem predsjedanju Finskom želim sve najbolje u njihovom radu. Hvala lijepo. I hvala vam svima na podršci u šest mjeseci dok smo predsjedali na vašoj pozitivnoj suradnji. Uvjerena sam da će rotirajuće predsjedanje E, Rumunjske u posljednjih šest mjeseci ostati zapisano u rumunjskom pamćenju, u pamćenju Evropske unije kao uspješno predsjedanje. Puno hvala. Hvala, gospođo predsjednice Dančila. A sada riječ ima Maroš Ševčović, potpredsjednik komisije. Zahvaljujem vam što ste danas ovdje s nama. Izvolite. Mr. President, uh, Gospodine predsjedniku, časni zastupnici, uvijek je zadovoljstvo biti u ovom domu, naročito danas, jer jutros ste raspravljali o viziji i očekivanjima za našu zajedničku Europu za sljedećih pet godina. Uskoro ćete i glasovati o toj viziji, tako da možemo zapravo krenuti u sljedeći zakonodavni period koji dolazi u odlučno vrijeme zbog izazova i zbog mogućnosti za sve nas. Suradnja sa Europskim parlamentom sa svojim e, vrlo snažnim mandatom u europskim izborima u posljednjih 20 godina bit će apsolutno e, važna jer zajedno dijelimo odgovornost za Europu jer da bi Europa uspjela moramo biti jedan tim, mora nas voditi e, nastojanje da postignemo kompromise u zajedničkom interesu. Ja vjerujem da je to bio slučaj ne samo za vrijeme rumunjskog predsjedanja koje danas sažimamo, već također da je to bio duh našeg e, rada u posljednjih pet godina. Zahvaljujem e, premijerki e, na naporima koje je Rumunjska uložila u napredovanje Europe. Kako bismo postigli rezultate, parlament, komisija i vijeće moraju zajedno raditi u nastojanju da postignu zajedničke interese. To je najbolje sažeto činjenicom da danas 354 prijedloga smo e, e, usvojili i a 90% njih a jednoglasno. To je tražilo puno rada i kompromisa i ja sam uvjeren da će novi parlament također e, jednako konstruktivno nastupati i u tom smislu e, čestitam Klausu Johannesu, premijerki Ulrike Dančila, ministrima i cijelom e, e, rumunjskom predsjedanju kao i veleposlaniku u Rumunjskom u Europskoj uniji na odličnom radu i na, na velikim postignućima. Uložili ste jako puno napora u zatvaranju e, mnogo zakonodavnih dosije prije zatvaranja mandata parlamenta u travnju vi ste tako posvjedočili svojoj upornosti i predanosti. Ja naročito go, mislim na um, direktivi o autorskim pravima, o direktivi o plinu, koju je bilo teško zaključiti i gospodin Kenjete me je stoga danas odlučio se pridružiti kako bi vam osobno čestitao na ovom vrlo važnom zakonodavnom aktu. Također ste napredovali u našoj socijalnoj agendi koja je bila vrlo veliki prioritet ove komisije od samog početka. Zahvaljujući rumunjskom predsjednju imamo sada više minimalne sta, standarde za e, njegovatelje skrbnike. Također dali smo više podrške ženama u njihovom sudjelovanju na tržištu rada. Mi smo napravili u e, transparentnim ugovore o radu i naročito za netipične e, oblike rada kao što su povremeni e, ugovori. Rumunjsko predsjedanje je e, sve ovo e, ostvarilo. Što se tiče e, sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, Rumunjska predsjedništvo je jako dobro radilo na pregovorima i napredovanju u sektorskim pregovorima. Jedna od od dijelova je nešto što moramo nastaviti sa odlučnošću i u toku sljedećih predsjedanja. Mi znamo koliko je složen pregovor o budžetu i koliko to može biti složeno, no to je na kraju konca e, stvar političke volje i moramo donijeti odluku da do, e, doprinesemo stabilnosti e, naših građana i naših poslovnih subjekata. Dragi predsjedniče, Rumunjska je pokazala da u ovoj izazovnoj godini institucionalnih promjena u Europi Rumunjska je obavila svoj posao jako dobro i možemo moći ćemo to mogli smo to vidjeti u svibnju u Sibiju, to je bio vrlo važan trenutak i za Europu i za Rumunjsku. Mogli smo vidjeti koliko blistaju evropske boje. E, 27 vođa je potpisalo Sibi, e, deklaraciju Sibiju i to je vrlo važan ulog, zalog za europsku budućnost. I kao što je pobjednik rekao prošlosti, Rumunjska bi trebala biti punopravni član šengenskog područja i molim države članice da e, stave Rumunjsku na njezino zasluženo mjesto u našoj Europi bez granica. Što se tiče vladavine prava i e, borbe protiv korupcije, to je vrlo važno, to treba podržati jer to mi želimo i konačno. Moja zadnja rečenica će biti sljedeća e, usmjerena je na moje osobno iskustvo s vašom zemljom koju sam puno puta posjetio prije i poslije velikih promjena mogu dakle svjedočiti o vašem progresu, o vašem napretku u posljednjih nekoliko godina i stoga vaše prvo predsjedanje bi trebalo biti nešto na što ćete se svi morati ponositi jer ste obavili jako veliki posao za koji vam zahvaljujem i želio bih to e, reći na rumunjskom. Mucho Hvala. Hvala, potpredsjedniče Ševčović. A sada riječ dajemo o klubovima. U ime Pučana riječ ima gospodin Kovačev. Izvolite. Hvala predsjedniče, gospođo premijerko, povjereniče, u ime Pučana dozvolite mi da čestitam predsjedniku hanisu vama premijerko i vaše, vaše vladi, narodu Rumunjske i svima koji su učinili uspješnim vaše prvo predsjedanje. Vi ste preuzeli odgovornost u jednom izazovnom trenutku za Europu u razdoblju koje je bilo obilježeno e, odlaskom Ujedinje kraljevine iz Europske unije te e, udjelu e, i te u europskim izborima. I, i uprkos tome imali ste vrlo velika očekivanja što se tiče zakonodavstva i trebali ste um, dati smjernice za budućnost. Za vrijeme rumunjskog predsjedanja Europska unija je napredovala u različitim pitanjima kao je digitalno jedinstveno tržište, direktiva o plinu i bankarska unija. Povjernik je to već spomenuo. Zajedno smo također postigli veliku predanost um, za uh, proširenje Europe i perspektive za zapadni balonak mi molimo rumunsko predsjedništvo da to i dalje bude na vrhu europske agende nakon e, desetogodišnjeg prekida e, summit u Sofiji je pokazao kamo treba ići e, ta regija u budućnosti. Mi cijenimo napore austrijskog i rumunjskog predsjedanja u tome što su održali i napredovali u ovoj inicijativi. Trebamo se suočiti sa e, realnošću. Slabljenje tog momentuma može e, zapravo uslabiti reforme u, tom, u toj regiji i stvoriti e, prostor za druge treće zemlje da promoviraju svoje interese, a to ne bi bilo u interesu Evropske unije. Rumunjsko predsjedanje je počelo sa motom kohezija, zajednička evropska vrijednost i doista kohezivnija Europa je snažnija Europa. Mnogi važni dosije su zatvoreni. Uspješno ja bih naročito naglasio sporazum o uredbi o europskim granicama i graničnim stražima. osnaživanje kapaciteta na našim granicama je bila naš prioritet vrlo dugo jer osloboda naših građana e, se odražava u slobodnom putovanju kroz Evropsku uniju, a tu e, slobodu možemo jamčiti samo ako osiguramo naše vanjske granice kako bismo znali tko ih u svakom trenutku prelazi. Što se tiče Bugarske, mi smo pokazali primjerom kako se osiguravaju vanjske granice. Vi ste osigurali visoku razinu zaštite naših vanjskih granica pomoću evropske solidarnosti koja jamči sigurnost cijele Europe. Pučani e, se slažu sa snažnijom stražom na granicama i na obalima i kad god je e, neka zemlja u opasnosti od prevelikih migracijskih e, priljeva. Mi e, se slažemo da Frontex ima novih 10.000 ljudi koji će pomoći već postojećim službama. Zatim radilo se o više godišnjem financijskom okviru i pučeni želi e, ambicioznu Europu i trebaju nam sredstva da e, budu u skladu sa našim ambicijama. Ne možemo očekivati da Europa e, ispuni očekivanja građana ako nemamo instrumentari koji će biti u stanju se prilagoditi u vremenima koja se mijenjaju. Iako želimo da, željeli smo da se ti pregovori e, završe prije izbora, no e, pohvaljujemo, e, pohvaljujemo rumunsko predsjedanje na napretku koju su postigli. Ne, tre ne smijemo e, smanjiti e, udio koji je sada posvećen europskim kohezionim fondovima. Strukturni fondi popravljaju našu e, infrastrukturu i smanjuju jaz između regija i bore se protiv siromaštva i svi mi moramo učiniti puno više u borbi protiv siromaštva u Uniji. No također bismo e, željeli e, od e, rumunjskog predsjedništva da je postiglo bolje rezultate u razgovorima o proširenju Schengena. Nažalost, vijeće i dalje nije voljno dati Rumunjskoj i Bugarskoj pristup Schengenskoj zoni. Pregovarali ste o E, postavljenju europskog tužitelja. Mi se borimo protiv borbe, e, mi se borimo protiv prijevara i u financijskim interesama Europske unije, ali Europska unija nije samo financijska e, unija. Unija se također temelji i na vrijednostima. Nemojmo zaboraviti da je Evropska unija utemeljena na demokraciji, e, vladavini prava i, poštovanju demokracije i to je ono što je pučanima vrlo važno. I konačno uloga predsjedništva nije samo da se pobrine za svakodnevno e, evropsku e, agendu, već za strateške prioritete za budućnosti. Vrlo važan je uspjeh bio summit u Sibiju koji je organizirao predsjednik Johannes. Evropske vođe su E, potpisali deklaraciju Sibija i razgovarali o najvažnijim koracima za jaču i demokratičniju uniju. Mi smo dobili vrlo snažan mandat od naših građana. Više od 50% građana je glasovalo. Sada je e, trenutak da finsko predsjedništvo nastavi sa tim radom i da zajedno s nama radi i sa predsjednikom Europske komisije za kojeg se nadamo da će biti danas izabran, odnosno izabrana da se ostvari ambiciozni program koja je danas eh, predstavila gospođa van der Leyen na plenarnoj sjednici jutros. Hvala vam na nastojanjima i unaprijed se veselim onome što će napraviti finsko predsjedanje. Hvala. Predsjednice Garcia Perez u ime kluba SID. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Gospođo premijerko, Rumunjska imala predsjedništvo vijećem u ključnom trenutku za budućnost naše Unije. To nije bila laka zadaća, ne samo zbog velikih izazova, a tu imamo i Brexit i nesigurnost koja se proizvela zbog toga, nego i zato što smo imali kraće predsjedništvo zbog europskih izbora. To je bila ipak E, bilo vrlo uspješno predsjedništvo i drago mi je što mogu danas pozdraviti vas, e, premijerko onda Čila, u ovoj vječnici. E, Rumunjska je dosegnula mnoge dogovore, uspjela je dogovoriti izlazak Ujedine kraljevine iz Europske unije sa najlakšim mogućim posljedicama ne samo za britanske građane nego i za građane ostatka Europske unije. Vaše predsjedništvo pokušalo je dati odgovore e, na zahtjeve građana. Ključna tema bila je kohezija, a to je izraz solidarnosti između građana i područja. Znamo da imamo mnoga područja u Europi koja doživljavaju odlazak stanovništva zato što mladi u njima ne vide budućnost i zato Europa konvergencije bila je e, ključni izbor za vašu politiku. Europa treba koristiti nove tehnologije kako bi se stvarale nove šanse u svim područjima Unije. U samo četiri mjeseca rumunsko predsjedništvo uspjelo je zaključiti 80 zakonodavnih predmeta i 10 važnih institucionalnih dogovora. Među najvećim uspjesima ovog predsjedništva htjela bih podsjetiti na pripremni rad u prijedlozima na sektorske prijedloge za VFO za sljedećih sedam godina. Ovaj e, proračun zajednice trebamo zaključiti kada budemo imali preuzimanje dužnosti nove komisije. Samo sa solidnim proračunom moći ćemo i dalje voditi politike koje od nas očekuju građani. Rumunsko predsjedništvo uspjelo je potaknuti mjere za jačanje socijalnog stupa sa većom zaštitom radnika i radnica kroz direktivu o uvjetima rada, o jednakim uvjetima rada i uspostavljanje Europskog tijela za rad. To je bilo nama ključno. Još jedno pitanje koje bih htjela podcrtati ovdje a to je jedan od većih uspjeha tog predsjedništva, bilo je usvajanje direktive za poboljšanje usuglašavanja između privatnog i poslovnog života e, sa uvođenjem dopusta i to plaćenog dopusta za očeve. E, to je jako važno za ravnopravnost spolova e, i to je važno i kao pobjeda pred onima koji žele da pobjedi e, strah pred drugačijim. Moramo se boriti protiv svih oblika netolerancije i ksenofobije. Gospođo Dančila, vi sada predajete štafetu sljedećem predsjedništvu, to je Finska, koja će nastaviti na vašem putu e, kako bismo stvorili progresističku pravednu Europu. To je to što od nas traže građani Europe. Hvala. U ime kluba Obnovimo Europu, gospodin Tudorake ima riječ, izvolite. Hvala, predsjedniče. Gospođo premijerko, gospodine potpredsjedniče Ševčović, prvo predsjedništvo Rumunjske Europske unije imalo je prednosti i mane što se tiče e, raznih aspekata. Uspjeli ste zaključiti 90 dosijeja, zakonodavnih i nezakonodavnih. Na tomu čestitam stručnjacima koji su radili iza kulisa i rijetko se njima zahvaljuje na odrađenom poslu ali ne možemo isto reći za političku razinu ovog predsjedništva. Nažalost, moram reći da trenutna vlada u Bukureštu se previše bavila problemima svojih vođa sa zakonom i ovaj nedostatak političkog vodstva bio je popraćen e, čudnom retorikom e, stranke na vladi. Ovu retoriku na svu sreću e, kaznili su građani na izborima. Rumunjska mora biti više od onog e, što pokazuju političari koje predstavljaju. To pokazuju građani koji su otišli na izbore. Građani su trebali dobiti više u ovoj šansi koju dobivaju samo jednom svakih pet godina. Vijeće je blokirano kod nekih važnih dosjeja koji su zastali. Htio bih spomenuti samo tri dosjeja. Prvo, trebamo eh, i dalje nastaviti razgovore o VFO-u. Nije prihvatljivo ponavljati pogreške iz prethodnog okvira sa kasnim usvajanjem. Zbog toga je došlo do odlaganja ugovora na nacionalnoj razini. Mi moramo osigurati dovoljne resurse za ZPP i za kohezijsku politiku koji će zajamčiti realnu konvergenciju između istoka i zapada našeg kontinenta. Trebamo više Europe u zdravstvu i obrazovanju e, što se tiče fondova i donošenja minimalnih standarda kvalitete na europskoj razini. Drugo, trebamo odblokirati što prije e, imenovanje europskog e, tužitelja. Do blokade je došlo iz političkih razloga i to treba riješiti. Pozivam predsjedništvo Finske eh, da s parlamentom pregovara kako bismo došli do dogovora. Osim toga trebamo odblokirati eh, dosije vezan uz migraciju upravljanje granicama. Moramo imati direktan dijalog s vijećem o budućem šengenskom prostoru. U budućnosti nijedna država članica ne bi trebala zaostajati i ne bismo više trebali dovoditi u pitanje praksu e, kontrole na granicama. Hvala. Predsjedniče Lambert u ime zelenih imate riječ, izvolite. Dobrodošli gospođo predsjednice vlade. Uvijek je lijepo vidjeti premijere e, ovdje. U, u, u e, vi ste legitimizirali ovaj dom što često vijeće ne radi o, vi ste sada imali predsjedništvo, to je bilo prvi puta za Rumunjsku. E, na organizacijskom planu i administrativnom planu e, možemo vam skinuti šešir. Rumunjska je uspjela e, ovaj prvi test na čelu vijeća. To je bilo u izbornoj godini kada je pritisak ogroman. To je zaista veliki uspjeh. A sada e, imamo u ovom e, u ovim dokumentima, u ovim dosijema koji su e, usvojeni i 90-ih ima. Neki su emblematični. Imamo ključne dosije azil i migranti. To, tu ne treba biti nikakvih okljevanja, to su prioriteti. Št Sada već četiri godine e, vijeće to potvrđuje. U svim zaključcima šefova vlada i država migracija, migracija, migracija, granice, granice, granice. To se stalno ponavlja, ali još uvijek čekamo stav e, vijeća o azilu i migracijama kako bi a ovaj parlament je to već davno zaključio Pet eh, klubova su se složili o tome pred eh, eh, dvije godine. Što ćete tu učiniti? Treba deblokirati stvari, treba djelovati. Činjenica da će vijeće zaključiti jednoglasno to je zaključak koji stoji na putu deblokade tog problema. E, vi ste sami e, rekli da je to e, od ključne važnosti, ali niste ništa učinili kao ni sve druge države članice. A onda imamo još jedan aspekt koji je već naglašen, a to je reputacija. Kada neka zemlja predsjedava Europskom unije, od ključne je važnosti da ta zemlja predstavlja, utjelovljavlja naše vrijednosti. Koji spektakl, koji prizor nam pokazuje vaša vlada? Rumunjska, Mađarska, Poljska – i neke druge. Sve zemlje imaju svoje mjesto u Europskoj uniji. Međutim, ova vlada je brutalno e, ugušila e, mirne prosvjede pred godinu do dana. To je bilo u vašoj zemlji, u, to je bila vaša vlada. Vaša vlada je opsjednuta i idejom da kontrolira pravosuđe kako bi e, se izbjeglo da se osude političari uključeni, umješani u korupciju. Evo, to je vlada koja sada e, u, ima moć vlast u vašoj zemlji. E, i, I stoga su svi napori protiv korupcije još uvijek mrtvo slovo na papiru imamo e, e, još e, govorimo i o javnom tužitelju koji mora dobiti velike ovlasti. Spektakl koji, i prizor koji nam daje vaša vlada ne služi ni Europskoj uniji ni Rumunjskoj na čast. Rumunjska zaslužuje bolje. Hvala. Hvala. Gospodin B. ima riječ u imu kluba Identitet demokracije. Izvolite. E, gospođo premijerko, gospodine predsjedniče, kolege i kolegice, u tijeku e, rumunjskog predsjedništva nekoliko sam puta bio u Bukureštu u prosincu e, i ovo proljeća. U svaki smo puta govorili o velikim izazovima s kojima se suočava Europska unija Eh, identitet, eh, granice, ali i zaštita podataka, umjetna inteligencija, industrializacija i održavanje poljoprivrede. Nijedan od tih tema područja nije eh, učinkovito rješavan E, slobodna trgovina e, se pospješuje. Latinska Amerika i e, Vjetnam, da samo spomenem neke zemlje, a to uništava naša gospodarstva. Ja, treba, trebamo reći da eh, je eh, komisija instrumentalizirala eh, vladavinu prava da namače svoje odluke. Stvarnost je da da komisija nakuplja razne zakonodavne inicijative, ali radi zapravo protiv subsidijarnosti ovi birokrati e, su još uvijek na vlasti. E, gospodin Timmermans će i, i, i, i zadržati e, svoju ulogu kritičara zemalja kojemu se ne sviđaju. Mađarska, Poljska, Rumunjska, a možda sutra i Italija on je protiv naroda, protiv zemalja i stalno ih napada, destabilizira vlade koje su demokratski izabrane. E, e, I sada imamo e, nove dužnosnike na čelu Europske unije, nikoga nemamo iz istočne i srednje Europe. Imamo ljude gospođe Merkel E, i tako dalje. Ideologa, e, ideologija, imigracija, e, neoliberalizma još uvijek vlada. zemlje srednje i istočne Europe imaju odvažne vođe koji se ne daju pokoriti i ne slušaju diktat Brisela kad se govori o migracijama kad se, e, kad se radi e, o ilegalnim e, migracijama komisija Junckera je zakazala. Nije došlo do reforme Dublina 4. Međutim, moramo priznati rumunskom predsjedništvu da nije još uvećalo ove katastrofe.

ali i gospodine Šefković. Sada govorimo o bilanci rumunskog predsjedavanja. E, prije dva sata e, glasanja za novu predsjednicu komisije. E, imali smo evropske izbore, Brexit, idemo iz jedne neizvjesnosti u druge E, imamo na svim stranama probleme. E, vi ste sada uspjeli e, zaključiti niz otvorenih dosijeja. To je vrlo pozitivno, ali velike teme koje nas muče kao Europsku uniju, kao Europski parlament, teme koje također muče naše sugrađane, one još uvijek nisu riješene, tu nemamo napretka. Na primjer, zahtjev građana e, da imamo discipliniranije proračune, e, proračune koji će e, smanjiti nejednakosti. Nemamo niti napretka u socijalnom stupu. To je samo etiketa iz Göteborga nije došlo do nekih obećanja koje bi bili, koja bi bila obvezna. E, trebamo konačno prestati slatkim riječima i nešto provesti. E, trebamo provesti e, zakon o minimalnim plaćama. To nam je obećala gospođa von der Leyen to sam e, čula već, e, e, čuo već pred pet godina od gospodina Junkera. Ne bih htio biti nepravan, bilo je i pozitivnih stvari. Priprema vijeća za sankcije zbog sankcija za Tursku koja krši vladavinu prava. Moramo podupirati europske vrijednosti kada goda im prijeti e, agresivno ponašanje drugih. E, smatram da je također pozitivno što ste pokušali u, jugoistočnoj Europi dati pozitivan primjer koji je već e, dan u sporazumu između Grčke i Sjeverne Makedonije. E, ova sporazum ćemo i dalje podupirati. I na kraju bih htio apelirati na vas, gospođo cila ne samo u ime mojeg kluba, već i e, u ime mnogih nevladinih organizacija. I komisija podupire taj apel. E, molim vas da sada zaista prestanete sa barbarskim ponašanjem sada se prevoze 70 e, tisuća e, ovaca preko zaljeva. To krši prava životinja. Hvala u ime nezavisnih zastupnika. Gospodin Piu u ime nezavisnih. Na dvije minute. Hvala. Mi u stranci Brexit očekujemo da ćemo održati najnepopularnije govore u ovom domu ali eh, zeleni Renew su prilično spustili kriterij. Gospođo premijerko, o tome mm, su se izrazili kako ste vi vodili ovo predsjedništvo i vašu zemlju. Vi u predsjedništvu eh, bih se, ja bih se htio, bih htio čestititi Simone Haller na odličnom, eh, odličnom uspjehu u Wimbledonu u subotu. To je bilo pokazivanje preciznosti i snage. A što je najvažnije, ona je inspirirala milijune mladih e, djevojčica da sudjeluju u sportu i to u svojoj zemlji u svijetu. E, e, Rumunjska je sigurno ponosna na njezin uspjeh zato što ona pokazuje da je to jasan izraz identiteta i to e, ne želim okarakterizirati kao nacionalizam, nego kao nacionalnu pripadnost. Rumunjska e, zastava e, je viorila se od Bukurešta do drugih gradova, ali i nisam čuo međutim europski, europsku odu radosti da se svirala tragično, ali za razliku od toga, bez obzira na intencije europskog projekta, taj projekt razdjeljuje više nego što ujedinjuje. A zaključak rumunskog predsjedništva zahtjeva od nas da se vratimo na e, četiri stupa koje ste spomenuli. E, moramo uzeti dva prioriteta. Govorili ste o konvergenciji kroz ekonomski rast i zapošljavanje Ekonomski rast u Europskoj uniji je na najnižoj razini u posljednje tri godine. 16% e, je nezaposlenost od mladih, 20% u Francuskoj, 30% u Italiji, Španjolskoj, 40% u Grčkoj. Čitave generacije mladih ljudi e, ne ostavljaju e, svoj život na oltaru, oltaru Europske unije. Osim toga, nisu svi prihvatili platiti svoj dio za europsku obranu i sada nemamo našu vojsku. To daje vjetar u leđa onima koji žele podrivati sigurnost Europe kroz NATO. Za one od vas koji žele ostati ovdje kad Ujedinjena kraljevina uskoro bude otišla, želim reći da se možete možda očekivati dosta od finskog predsjedništva, ali bez obzira na to nemojmo samo slaviti uspjehe Rumunjske u predsjedništvu, nego e, Simona Halak, nju trebamo slaviti. Ona je znak rumunjskog ponosa i to će biti bolje za sigurnost i za ekonomiju Europe. Hvala. E, adesso... Hvala. Potpredsjedniče Ševčović. sada imate riječ za repliku, izvolite. Thank you very much. Hvala, gospodine predsjedniče. Također želim zahvaliti zastupnicima ovoga doma koji su podcrtali izazove s kojima smo se trebali suočiti i zahvaljujući kojima smo pokušali stvoriti složnu ujedinjenu Europu i želim se složiti s potrebom da trebamo više napredovati u pogledu socijalnog stupa. Vjerujem da će sljedeća komisija vrlo ozbiljno shvatiti pitanje minimalne plaće ili poboljšanja socijalnih standarda u čitavoj Europskoj uniji e, kao što je sugerirala gospođa Garcia Perez. Također zahvaljujem što ste pocrtali uspjehe rumunskog predsjedništva, kao što je gospodin Kovačev rekao. On je dao popis svih važnih dosijeja koji su zaključeni zahvaljujući profesionalnosti rumunskih pregovarača i diplomata i ministara. Također bih htio odati priznanje suradnji koju smo imali sa rumunskim predsjedništvom u zaključivanje svih važnih dosjea e, vezano uz klimatske promjene. Sve je to učinjeno u rekordnom vremenu jer rumunsko predsjedništvo je započelo na početku vrlo e, ključne tranzicijske godine kad smo imali jako malo vremena na raspolaganju, ali vrijeme smo jako dobro iskoristili. I zato bih htio zahvaliti vama i podcrtati to da ste odradili jako zahtjevan posao. Odradili ste ga jako dobro, unatoč tomu što je to bilo vaše prvo predsjedanje. Svaka država članica e, dobiva iskustvo i kroz iskustvo uspostavlja dobre e, odnose s drugim institucijama Europske unije i s drugim državama članicama. Mislim da je vaš rad bio dobro ulaganje u budućnost Europe i vi ste odradili jako profesionalni posao. E, pokazali ste da javne službe u Rumunjskoj surađuju jako dobro. To pokazuje e, da će u budućnosti se sve to vratiti u, obliku pozitivnog za Rumunjsku. Zahvaljujem i čestitam na uspješnosti u prvom predsjedanju. Hvala. Potpredsjedniče a sada riječ ima premijerka gospođa Dančila. Izvolite. Hvala vam lijepa na e, lijepim riječima i čestitkama. E, Rumunjska se prihvatila predsjedništva u izazovnom trenutku e, izazovnijem što smo ikada doživjeli, govorim o Brexitu i o europskim izborima i svim E, e, aktivnostima e, koje, s kojima se suočava predsjedništvo u prvih sto dana. U prvih sto dana mi smo zaključili o gotovo sto dosijeja. Mislim da je to veliki korak naprijed, a u Rumunskoj je to razlog za slavljenje i slavljenje za sve ljudi koji vjeruju u Rumunsku žele e, i u rumunsko dostojanstvo. Oni nam čestitaju. E, želimo izgraditi konsensus između 28 zemalja članica s razli, različitim e, prioritetima. Mi moramo posredovati u tome i to je upravo učinila Rumunjska Eh, ona je postigla taj rezultat. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, uvjerena sam da će novi parlament u suradnji s drugim europskim institucijama eh, doći do sporazuma o, o VFO-u, ali je Rumunjska eh, učinila veliki korak naprijed na tom području Eh, kohezijska politika, eh, zajednička poljoprivredna politika, da spomenem samo neke. Da bi naš eh, projekt bio učinkovit, treba i financijsku potporu, financijsku osnovu. Kad se radi o koheziji, mislim da trebamo koheziju, trebamo jedinstvo u Europskoj uniji. Samo e, uz pomoć kohezije možemo napredovati. Uvjerena sam da ćemo e, e, zajedno brže napredovati. Kohezija je vrlo važna za Europsku uniju. I mislim da kohezija mora voditi akcije svih europskih institucija u budućnosti. E, gospodin Terak, naročito ću vama odgovoriti. Predsjedništvo je e, vodila rumunjska vlada nije e, to bila samo diplomatska služba. Ministri su predsjedali sastancima, imali smo stručnjake, svi su sudjelovali. Radili smo za Rumunsku, a ne protiv Rumunske. Netko me pred nekoliko minuta zapitao vjerujem li e, da će rumunjski zastupnici i zastupnice biti ujedinjeni e, na dobrobit E, imidža Rumunjske, ali e, sada ću otići razočarana. Ne smijemo ovdje rješavati naše domaće e, probleme. To neće poslužiti časti i imidžu naše zemlje. Svi su čestitali rumunjskom predsjedništvu. Neke su smatrale da je moglo biti učinjeno i više, ali nismo čuli mnogo kritika. Ali vi ste to učinili. Kada je e, potpredsjednik e, komisije rekao da imamo razloga za slavljenje. A kad govorimo o zdravlju i obrazovanju, e, tu imamo razne projekte. Možda niste upoznati s onim što je postignuto za vrijeme rumunskog predsjedavanja. Mm, e, Rumunska nije radila samo za sebe, nego za, sve. Ona je posredovala. To je bio vrlo važan projekt za moju zemlju. To je bilo važno za sve europske građane. E, mi želimo biti e, izvorom konsenzusa u, u, vijeću, u komisiji i e, među mnogim zastupnicima i zastupnicama. Svi shvaćamo da je Europska unija na prekretnici i ako ne budemo ujedinjeni ne možemo očekivati uspjeh europskog projekta. E, moramo raditi rame uz rame kako bismo to postigli. Nadam se da će nas to voditi u budućnosti i da možemo e, da dati dodatnu vrijednost našim sugrađanima koji ne trebaju skandale oni trebaju e, bolje uvjete života trebaju politike koja, politiku koja bliža njima a ako to budemo radili onda ćemo e, zaista postići i napredak. Gospodin Lambert je e, otišao. E, mislim da Rumunjska ne zaslužuje ono što je rekao. Kad se radim o važnim dokumentima, radi se o Grekovu, to detaljno raspravljam Mm. Imamo 15 e, preporuka koje treba e, provesti e, kad se radi o sudstvu. Mi želimo imati nezavisno pravosuđe i na tome radimo. I na kraju želim svima zahvaliti, zahvaliti svima onima koji su u nas vjerovali. To povjerenje nije bilo samo povjerenje u rumunsku vladu, stručnjake i diplomate, to je bilo povjerenje u zemlje koje je po prvi puta predsjedavala vijećem, e, vijećem Europske unije. Mi smo evo prošli tako naš prvi težak ispit. E, ja vjerujem kao i mnogi od e, vas da smo to e, položili sjajno s dobrim ocjenama. E, zahvaljujem vam na odličnoj suradnji. E, želim mnogo uspjeha novom Europskom parlamentu. Nadam se da ćemo u ovom važnom Europskom forumu u, kojem sam radila devet godina da ćete biti uspješni jer je vaš uspjeh uspjeh cjelokupnog europskog projekta. Hvala. Ovime zaključujem raspravu. Zahvaljujem svih kolegama koji su sudjelovali u raspravi. Zahvaljujem potpredsjedniku Ševčoviću. Zahvaljujem premijerki Dančila. Zahvaljujem svim njihovim suradnicima. Čestitam na određenom poslu i na vašem zalaganju. Sutra otvaramo novi semestar. Ovime zatvaram raspravu. Prekidamo sjednicu do 18 sati.